rasprave ćemo imati glasovanje. Otrzymałem od Rady stanowisko e, Rady w pierwszym czytaniu dotyczące rozporządzenia. Stalište wiecza u prvom čitanju što se tiče prenosivih životinskih bolesti. Naslov će biti najavljen u